sjednete i da prekinete razgovore. Hvala vam. Samo da vas obavijestim da zapisnici i dokumenti koji su usvojeni na glavnoj sjednici 16. Eh, studenog vam sada stoje na, na raspolaganju.